moći će se uvesti jedino jednoglasnim e, dogovorom između zemalja članica Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovanje sutra, utorak 8.10. u 12 sati. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izvješće Maconi. Dajem riječ gospođi Erminiji Maconi. Mr. President, il Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo, izvješće se bavi učincima eh, proračunskih obveza koje su nametnute lokalnim i regionalnim vlastima paktom stabilnosti. Financijska kriza je postrožila pravila poravnanja proračuna i naložila rezove eh, troškova bez ikakve razlike između tekućih troškova i ulaganja i to je dovelo do gotovo potpunog blokiranja politike e, koja, se nastoji ponovno pokrenuti rast i razvoj i to je pak imalo posljedice po kohezijsku politiku zbog toga što je ona po svojoj priredi zapravo namijenjena poticanju ulaganja kako bi se nadoknadio razvojni jaz između različitih regija. No, um, nažalost, regionalne lokalne vlasti koje trebaju provoditi europske planove trebaju također i ispoštovati svoje obveze u sklopu programskog razdoblja. Dakle, podaci o troškovi jazu između tih rasuda pokazuju dakle stanje stvari. Zato je komisija razradila, odnosno naš odbor je razradio tri prijedloga kojima se nastoji izjednačiti i poravnati proračune uz poštivanje mjera štednje, a također nadovezujući se na programiranje za europske strukturne fondove. Dakle, želimo isključiti zrošenje vezano uz e, strukturne i investicijske programe i to razdvojiti od e, pakta o stabilnosti i rastu. Razlog tome je što ovime želimo ostvariti europske ciljeve za 2020. godinu i e, pomoći rastu i stvaranju radnih mjesta. Međutim, sadašnje stanje, dovodi do kratkog spoja između europskih politika. S jedne strane se e, kažnjava zato što se ne troši, a s druge strane se sprečava trošenje. Dakle, e, drugi prijedlog koji je iznesen u izvješću je da obračun u svakom slučaju, dakle, obveza koje su vezane uz ulaganja, e, da to bude vezano uz neto poreze. Dakle, to je e, nešto što izravno utječe na određivanje deficita. Treći prijedlog je mogućnost da se u proračun na e, početku programskog razdoblja upiše čitav iznos europskih resursa, odnosno sredstava E, i da se propusti sufinanciranje sljedećim proračunima i time će se omogućiti nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima da e, osiguraju um, poravnanje sa um, prihodima u proračunu što se prije postizalo ulaganjima. Dakle, ovo izvješće poziva i komisiju i zemlje članice da uzmu u obzir i prijedloge koji su izrađeni i u pregovorima o kohezijskom paketu. Dakle, potreba za većom fleksibilnošću je sadržana i u mandatu koji je odbor regiji dao izvjestiteljima koji sudjeluju u trijalogu o kohezijskom paketu. Dakle, mi smo u potpunom skladu. Osim toga, ovo izvješće dolaze pred nas uz jednoglasnu potporu našeg odbora, dakle 40 glasova za i samo dva suzdržana i tome se pridodaje i pozitivno mišljenje odbora za proračun i e, e, pozitivno mišljenje odbora za pitanja rada. Dakle, to prati na dosedan način i raspravu koja je otvorena u vijeću ministara i također uvođenje golden rule u europsku fiskalnu politiku, a cilj je svega toga stvoriti jednu inteligentnu i održivu Europu do kraja 2020. Ne moramo dalje glasovati u Europskom parlamentu i nema smisla pozivati Europsku komisiju da promiče zapošljavanje, razvoj infrastruktura i da ponovno pokrene gospodarstvo ako ne uspijemo riješiti ove gordijske čvorove koje sam pakt o stabilnosti rastu naglašava u svojoj provedbi. Dakle, u svjetlu ovih razmatranja nadam se da će parlament pozitivnim glasom dati povjerenje ovom izvješću i pokazati da je odgovoran su zakonodavac i da neće popustiti utjecajem jedne manjine kako bi dao prednost pojedinačnim interesima nad općima. Hvala. Hvala lijepo. Sada prelazimo ponovno na naše slobodno javljanje u okviru aj postupka. Gospodin Čena Lili ima riječ. Hvala. Kolegica Macon je izradila izvrsno izvješće koje donosi konkretne prijedloge kako bismo osigurali ispravnu fleksibilnost u kontekstu pakta o stabilnosti. Dakle, treba tu izdvojiti javna produktivna ulaganja iz pakta o stabilnosti. A treba podsjetiti da 60% takvih ulaganja se provodi na regionalnoj i lokalnoj razini i stoga također treba djelomično isključiti i nacionalni dio, odnosno dio kojim države su financiranje europske e, fondove. Dakle, to su strateški ciljevi kojim se žele ostvariti Europa 2020. kojim bi se postigli konkurentnost, rast i e, zaposlenost. Pakt je o stabilnosti, ali također i pakt za rast ne možemo dopustiti da nas mjere štednje dovodu do ruba života. Hvala gospođo ili Sada dajem riječ eh, gospodinu Tavađiju. Stavani gospodine predsjedavajući, dozvolite da kolegici Manconi čestitam na ovom sjajnom izvještaju. Osim toga, slažemo se sa svim njezinim prijedlozima. Kohezijska politika je naime jako važna u životu Evropske unije. A nažalost, nažalost, između 2014. i 2020. zapravo nemamo imamo vrlo malo kohezijskih sredstava i u tom smislu mislimo da su prijedlozi kolegice Manconi odlični pravila trebaju biti fleksibilnija jer makroekonomski uvjeti su loši. Stoga i podupiramo kolegice Manconi na tom putu da tako oblikujemo kohezijsku politiku kako javna, javni sektor ne bi stradao i ne bismo previše sredstava ne bi previše sredstava nedostajalo. Dakle, u ime novih članica podupirem prijedlog. Hvala lijepo. Gospodin Gallagher. Hvala lijepa. Želim eh, zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom izvješću. Mi smo doista pogođeni rastućim razinama nezaposlenosti zbog e, recesije. Unatoč tome BMW je doprinio rastu PDV-a po glavi. Mm, situacija se preokrenula kada smo donijeli posebnu odbredu o izdanju 100 milijuna eura i to sam e, pitanje postavio u odboru regi. Nažalost, e, očekuje se i dalje smanjenje financiranja u sljedećih sedam godina. Time se nastoji sufinancirati i regionalni razvoj i zapošljavanje mladih i također e, povećati rast u regiji kako bi da spomenem nekoliko ciljeva.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 Htjela bih se, htjela bih zahvaliti srdečno kod kolegice. zaista kolegica je u svom izvještaju ušla u samu srž problema. Naravno da je kriza i da je politika štednje dovela do toga da su se svi postojeći problemi još zaoštrili. U Grčkoj pa to znamo da je gospodarstvo praktički u slomu. Imamo problema s energetikom, dugovi su u nebu, socijalna kohezija je duboko nagrižena i jako ugrožena. Što trebamo napraviti da bismo E, pokrili redukcije javnih troškova, mi bi trebali imati više privrede koja bi nas izvukla. Morali bi ići isto tako u regiju razvoja regionalnih projekata i regionalnih lokalnih sredina, sredina njih razvijati. Međutim, oni imaju još manje sredstva kako će oni tek potaknuti neku konjunkturu, imaju manje sredstava, manje zaposlenih. Kako će? Prema tome ciljevi 2020 vjerojatno neće biti ostvareni. Što moramo učiniti? Kohezijske fondove i druge fondove moramo pokušati koristiti da bi ojačali regije i mala i srednja poduzeća kako bi socijalno gospodarstvo moglo biti fleksibilnije. Da budemo učinkoviti, naravno u primjeni i namjeni tih sredstava i u implementaciji svih programa. Trenutno imamo jedan kompletan zatvoreni krug, začarani krug koji nam nigdje, koji nas nikamo ne vodi. I to nije za samo problem nas, nego i u Europi se češće javlja i sve će se češće javljati i problem regija. Sada gospođa Valentin.

prepoznaje da postoji velika ne, e, različitost i veliki nesrazmjer između različitih regija. No kako možemo izaći iz te situacije? Dakle, naročito moramo produbiti zajedničko tržište i samo zajedničko tržište i njegova kapitalistička priroda zapravo dovodi do nesrazmjera i razlika i to je zapravo situacija koju sredstva iz strukturnih fondova ne mogu ispraviti. Osim toga, ako krenemo ovim putem, to podrazumijeva da će to promijeniti radikalno politiku Europske unije. Svakoj regiji treba priznati pravo na razvoj i treba poticati te regije da iskoriste vlastiti potencijal. To također pretpostavlja da trebamo poduzeti jasne mjere, naročito financijske mjere, različite od onih koje su predviđene u sljedećem programskom razdoblju. Potrebni su nam e, potrebni, određeni, e, potrebni su nam određeni preduvjeti kako bismo mobilizirali kohezijske fondove i druge i kako bi ne bismo e, uludo trošili. Hvala. Gospodin Kelly. Hvala gospodine predsjedavajući i doista mi je drago što um, mogu uzeti riječ po ovom važnom pitanju, naročito budući da sam ja član odbora za regionalni razvoj. Želim uh, pohvaliti ovo sjajno izvješće. Kada smo govorili o razdoblju do 2020. ključna riječ je bila simplifikacija, odnosno pojednostavljenje, a sada je to fleksibilnost. I ako uspijemo to ostvariti, mislim da ćemo ostvariti veliki napredak i osigurati da se naš novac dobro troši na korist naših državljana. Gospodin Galaher, je spomenuo BDP. To nije nikako savršen model, a naročito unata regija imamo i dosta siromašna područja i zbog toga fleksibilnost je potrebna kako bi lokalne i regionalne vlasti učinile sve što je u njihove moći u korist svojih državljana i mislim da trebamo to pozdraviti i naustajati da se to ostvari. Hvala. Oui, l'effet des contraintes budgétaires sur la consommation des fonds européens n'est pas neutre l'europe aura investi depuis 2007 350 milliards d'euros pour la croissance des régions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

Hvala lijepa. Gospodine posljedavajući, u mojoj zemlji također je odlučeno da se mjere konsolidacije prebace na lokalne i regionalne vlasti. Recimo u regiji Bratislave vlada je odgodila provedbu tnt odnosno brze željeznice u toj regiji, a budući da je regionalna vlast glavni pokretač ovog razvoja, do 60% javnih ulaganja dakle snosi, tak, takvi rezovi su doveli do pada ulaganja od više od 10% u usporedbi sa prethodnom godinom i zbog toga sam uvjeren da ako želimo ostvariti skladniji razvoj regija, onda moramo provesti jedan instrument pod upravom regionalnih vlasti koji će omogućiti Um, lokalnim akcijskim grupama da um, podrže razvoj, odnosno otvaranje takvog instrumenta bi dovelo također i do pojednostavljenja propisa i povećanja fleksibilnosti u planiranju i u dodjeljivanju europskih sredstava. Razdoblje stagnacije i krize je okarakterizirano i lošom provedbom javnih usluga i zbog toga trebamo obratiti pažnju na um, povećanje pristupačnosti europskim socijalnim fondovima. Hvala. Sada gospođa naki u ime komisije. Hvala gospodine predsjedavajući. Komisija pozdravlja inicijativu parlamenta i također dijelimo vašu zabrinutost koja je izražena u izvješću gospođe Maconi. Gospodarska kriza je doista izmijenila proces konvergentnosti između europskih regija i regionalni nesrazmjeri rastu, naročito kada je riječ o zapošljavanju regionalne i lokalne vlasti su ključni igrači koji mogu pomoći Europskoj uniji da se oporavi od sadašnje krize 2011. primjerice. Više od 46% rashoda za poticanje rasta u Europskoj uniji sa 27 zemalja članica je isplaćeno od strane pod nacionalnih vlasti, znači na, onim, razinama ispod nacionalne, 46%. Takve e, regionalne vlasti značajno pridonose i javnim ulaganjima. 2012. to je bilo 60% ukupnih javnih ulaganja u Europskoj uniji od 27 e, zemalja članica. Gospodarska kriza je smanjila prihode regionalnim i lokalnim vlastima, to je istina. A rasudi koji potiču razvoj i također javna ulaganja su korijenito smanjeni. 2011. javna ulaganja na podnacionalnoj razini su pala na 2,1%, i to na razinu od 1997. godine. Dakle, u realnim pojmovima e, ta ulaganja su smanjena za 5,8% 2010. godine, 6,5% 2011. i još više 2012. To pokazuje da doista cijela ova situacija ima negativne posljedice. Više zemalja članica je upozorilo na poteškoće u rastu i u financiranju europskih programa što može samo nepovoljno utjecati i na ostvarenje željenih rezultata. Ovaj trend je zabrinavajući budući da pokazuje da gospodarska kriza doista ugrožava sposobnost regionalnih i lokalnih vlasti da izdvajaju sredstava koja su od ključne važnosti za um, otvaranje povoljne gospodarske perspektive u budućnosti. Komisija je predložila niz mjera kako bi olakšala upravljanje ovim resursima u proračunu. Prvo predložili smo da se poveća omjer sufinanciranja putem takozvanih top-upa sada i u budućnosti. Također, sadašnja situacija iziskuje da se ova sredstva koriste na najučinkovitiji način, naročito kada je riječ o strateškim usmjerenjima programa koji su poboljšani i e, usredotočeni na strategiju Europe 2020. i tu su e, postupci pojednostavljeni i također e, se potiče i pristupanje e, mjerama sufinanciranja. Osim toga, kohezijska politika se treba uskladiti sa makroizomskim reformama koje su poduzete u kontekstu europskog semestra. Zbog toga je uspostavljen niz mehanizama koji povezuju makroekonomsko upravljanje i ciljeve kohezijske politike i to je uvedeno u obliku takozvane makroekonomske uvjetovanosti. U isto vrijeme komisija je najavila da će pod određenim uvjetima naravno dopustiti privremeno odstupanje od zahtjeva predviđenim paktom stabilnosti i rasta kako bi se omogućilo državama da sufinanciraju projekte ulaganja koje sufinancira Europska unija. Načini provedbe ovog postupka su nedavno razjašnjeni od strane komisije. Hvala vam lijepa. Zatvaram raspravu. Glasovanje je sutra, utorak 8.10. u 12 sati. Prelazimo sada na izvješće LSP. Dajem eh, riječ gospodinu Jamesu Ellisu.